Good morning. Dobro jutro svima, štovani kolegice i kolege, štovani dame i gospodo. Ja ću u prvom dijelu voditi ovaj sastanak stoje. E, gospodin Palovik trenutno nije e, nazočan jer je u jednom drugom odboru, ali će uskoro nam se priključiti. Imamo prijevod bugarskog, hrvatskog, češkog, nizozemskog, engleskog, francuskog, njemačkog, mađarskog i jezika. Isto tako nalazimo se u web streamingu, dakle, ako netko želi pratiti putem e, weba, imate nacrt dnevnog reda u vašoj dokumentaciji. Samo jednu izmenu koju bih e, želi e, predložiti, 5.8, mi bismo predložili jedan e, radionicu 5G generacije, izazovi za socioekonomsku paradigmu i nastojanje. To je tek jedna modifikacija, ako nema nikakvih primjedbi, onda možemo nastaviti. Hvala vam lijepa. Da li ima bilo kakvih dodataka ili nekakvih primjedbi na ovako usvojeni dnevni red? Ne. Onda možemo nastaviti dalje. Što se tiče samih zapisnika od e, sastanka 124. 12. 2016. nalazi se u dokumentaciji. Ako imate bilo kakvih promjena s tim u vezi? Ne. Isto tako usvojeno je. Dakle, Treća točka dnevnog reda, prezentacija e, s budućnosti, dakle studije, potporne tehnologije vezano uz inkluziju ljudi sa ograničenjima i invalidnostima unutar društva na, dakle, i samih e, radnih mjesta. Gospodin Adem Koša, administrator koji je odgovoran, to je Filip Buher, koji je isto tako nazočan. Hvala Filipe. I dozvolite da nekoliko stvari vezano za ovu studiju naglasim. Ona će se prezentirati i fokusirat će se na potporne tehnologije vezano uz Evropsku uniju, te isto tako uključivati najnovije dostignuća tehnološke narave, te isto tako uspoređivati nacionalnu regulativu koja se tiče potporne tehnologije, te isto tako i e, sve potrebe i e, sve izazovi koji su ljudi koji imaju ograničenje invalidnosti suočeni. E, sam razvoj je međunarodni prioritet. Autori također raspravljaju kako se ove tehnologije mogu e, razvijati ne samo u tehničkom smislu, već i vezano uz političke i socijalne akcije. Tri e, su, dakle, e, ograničenja invalidnosti, dakle, to se tiče slijepih, slabovinih osoba, dakle, gluhih i nagluhih osoba, te isto tako osobe sa poremećajem autističnog spektra. E, same tehnologije koje smo proučavali, proučavaju se vezano uz ovo ograničenje invalidnosti, proučavali smo isto tako i nacionalnu regulaciju u Europi, kada je riječ isto tako imamo i slučajevi iz Njemačke, Mađarske, Portugale i Švedske, Europska je razina samog e, ekspertnih intervjua, te isto tako i korisnika, te isto tako i e, javni politički izazove na tom polju. Mi smo uočili neke ključne tehnologije, e, potporne tehnologije za ljude sa ograničenjima, odnosno invalidnostima. Ja bih želio dati riječ Adamu Košu za uvod samog ovog predmeta ove studije. Adam, izvolite. Puno hvala gospođo predsjedavajuća, biti ću kratak, neću vam uzimati vrijeme. Htio bih pozdraviti tim zadužen za izradu ovog studija, e, ove studije i održali smo jednu radionicu, vrlo zanimljivu radionicu i na temelju te radionice e, siguran sam da će rezultati ove studije tekako biti od koristi zastupnicima u Europskom parlamentu u zakonodavnom radu. Europski parlament se nalazi na sredini zakonodavnog procesa, a radi se o zakonodavnom paketu gdje sam ja jedan od suradnika na izradi tog paketa i radi se o mjerama koje će pomagati osobe sa e, sa invaliditetom i ove tehnike i tehnologije su nešto u što sam ja uvjeren i uvjeren sam da neće pomoći samo ljudima sa invaliditetom nego i e, pomoći će njihovoj okolini i svi mi se možemo naći u takvoj situaciji da zbog zdravstvenih ili nekih drugih razloga da će nam trebati takve tehnologije. Uvjeren sam e, da e, smo na dobrome putu i ja bih e, vodstvu stoje zahvalio na trudu i stručnjacima što su potpomognuli ovaj proces. Puno hvala. Thank thank you. Hvala gospodine Koša na uvodu u ovu studiju. Ja bih sada željela pozdraviti naše stručnjake, gospođa Linda Nirlink iz Karlsruhe instituta za tehnologiju, te isto tako Emilija Mordinja, ko Responsible Technology iz Pariza, koji će nam prezentirati ishode i studije i koji će odgovarati na pitanje nakon same prezentacije. Gospodina Linda Nirlinga, želim podcrtati surađuje sa institutom Technology Assessment and System Analysis u Karlsruhu, te isto tako je radila u Njemačkoj i e, u e, Švicarskoj te i u Austriji. Gospodin Mordini, također doktor e, i to je područja psihijatrije, te isto tako se bavio psihoanalizom te isto tako e, je e, sudjelovao u ENISA stakeholder forumu za e, budućnost rizika iz 2009. i 2010. godine. Ja bih žela prepustiti sada riječ gospođi dr. Nirling i želio bih zamoliti da nam održi prezentaciju. Izvolite, imate riječ. Um, thank you very much for the invitation to present the key results of the Hvala vam lijepa na ovom pozivu. E, predstavit ćemo ključne rezultate e, našeg projekta. Mi smo se fokusirali na e, projekt koji se tiče osoba s invaliditetom. Tu se radilo o sljepoći i o problemima sa vidom i sluhom koje su veliki probleme u Europi, a dakle u Europi imamo stas populaciju koja se više stari, a takva populacija najviše pogođena ovim problemima zato je to se vrlo velike važnosti. E, još jedna stvar e, s koju smo istraživali su bili poremećaj autističkog spektra, to je bio vrlo izazovan zadatak e, jer tu postoje vrlo mnogo simptoma ovih bolesti u cijelom spektru spektru e, i ne može se baš sve sažeti, ali u svakom slučaju tu se radi o osobama koje e, se teško socijaliziraju, e, međutim naravno tu imamo vrlo mnogo simptoma. Dakle, Također i u Europi e, postoji velika prevalencija ovih slučajeva, ali ne iz demografskih razloga, već e, e, zbog sve već podizanja svijest, više podizanja svijesti o ovim problemima te poboljšanju dijagnostičkih kriterija, dijagnostičkih alata u posljednjih 30 godina. Dakle, to je e, evo ga, ono o čemu ću govoriti. Sada ću odmah krenuti e, na političke aktere e, potpunih tehnologija. Mislim da trenutno postoje tri važne inicijative. Prva je konvencija UN-a o pravima ljudima sa invaliditetom. Potporne tehnologije su adresirane u barem devet članaka ove konvencije. To je vrlo, dakle, kako vidimo, važna tema u konvenciji UN-a, UNCRPD. A zatim Svjetska zdravstvena organizacija je razvila inicijativu GATE e, na međunarodnoj razini, većinom za zemlje u razvoju, ali također postoji katalog minimalnih prihvatljivih e, potpornih tehnologija koje su distribuirane putem zdravstvenih sustava u e, zemljama diljem svijeta. Treća inicijativa, gospodin Korte je već spomenuo, jest EAA, dakle E, za Europski zakon o e, Europski zakon o dostupnosti. Dakle, u našoj studiji mi smo imali nekoliko zadataka. Jedan zadatak bila je analiza zakonodavnog okvira e, potpornih tehnologija, međutim nemamo vrlo mnogo vremena pa ću evo samo kratko reći nešto o e, tom okviru. dakle, jedan od ključnih stupova e, je nediskriminacija, e, ključena na primjer u povelji o temeljnim pravima. E, također, UNCRPD je bio jedan važan korak jer zapravo mijenja perspektivu e, koja se tiče osoba s invaliditetom. Dakle, invaliditet nije više problem kao takav nego društveno okruženje i socijalizacija tih ljudi je u fokusu. Ova konvencija je uspješno usvojena u državama članicama, ali naravno postoje još uvijek izazovi koji se tiču provedbe ove konvencije i naravno e, praksa, kako se to funkcionira u praksi, varira širom Europe. Kada govorimo o potpornim tehnologijama i invaliditetima, e, postoje velike razlike od jedne države članice do druge tu govorimo o tradiciji nacionalnih politika protiv diskriminacije. Neke zemlje dakle imaju veću tradiciju e, i iskustvo u antidiskriminatornim politikama. Naravno, e, postoje velike razlike koje se tiču temeljnih prava za ljude s invaliditetom. E, u našoj studiji rezultati su pokazali da rezultati u Njemačkoj, Švedskoj, Portugalu i Mađarskoj E, su koncentrirani na e, e, državna financiranja, dakle resurse koji su ključni, na primjer u Njemačkoj i Švedskoj postoje financiranje od strane države, ali u Mađarskoj i Portugal treće strane, kao na primjer obitelji, nevladine organizacije omogućavaju resurse, odnosno financije, dakle tu je jedna potpuno drugačija situacija. Zatim postoje i e, zakoni na E, općinskim, gradskim, regionalnim razinama. E, to također povećava razlike koje se tiču dostupnosti alata i kvalitete usluga potpornih tehnologija. E, također postoje određeni izazovi, koji, prekogranični izazovi koji se tiču tržišta rada, a također i privatnog sektora. E, još jedna studija koju smo proveli, e, koju smo na koju smo se koncentrirali su bili trenutni budući e, trendovi koji se tiču potpornih tehnologija. Dakle, tu se nije raspravljalo samo definiciji invaliditeta, jer dakle, bitno je složiti se na socijalnoj razini oko definicija, nego se tu također i radi o nomenklaturi postoje rasprave e, koje govore o medicinskim tehnologijama, tehnologijama poboljšanja i srednje stroškim tehnologijama. Mi smo e, se bavili svim ovim definicijama e, tih tehnologija, Naprimjer, kada govorimo o ljudima koji imaju problema sa sluhom, tu imamo razne tehnologije, na primjer prepoznavanje glasa e, koje se trenutno koriste, a i tehnologije koje e, su nadolazeće na kojima se tek radi. Kada govorimo o ljudima koji imaju problema sa sluhom, naravno postoje e, tehnologije koje povećavaju sluha, zatim i razni sustavi koji pružaju podršku, ali i tehnologije koje su u razvoju, a koje se tiču znakovnog jezika. Kad govorimo o ASD-u, to je, mm, odnosno poremećama autističkog spektra, to je područje na kojem se odvija trenutno mnogo stvari. E, međutim, većinom se tu radi o e, pomagalima za potporu komunikaciji. Također, e, radi se o inovativnim pomagalima u terapiji, u socijalnoj inkluziji, ali također i pomagalima koji se tiču djece E, te se o svemu tome raspravlja. Sada bih vam željela predstaviti neke od naših empirijskih rezultata. Imali smo velike tri studije. Jedna je bilo online istraživanje usmjereno na ljude s invaliditetom u Europi. još jedna studija e, su bili intervjui sa dva seta, e, odnosno dvije skupine stručnjaka sa dionicima širom Europe i trudili smo se da svi ljudi imaju jednak pristup našoj studiji. Na prvom slajdu možete vidjeti e, korištenje potpornih tehnologija. Mi smo upitali ljude koji trenutno koriste ove tehnologije E, koji ima problema sa vidom i sluhom i tu smo zabilježili vrlo visok stupanj korištenja. E, što se tiče e, autističkih poremećaja, stopa je nešto manja zbog toga što razvoj tehnologije u bolestima autističkog spektra je tek u razvoju. Što se tiče druge studije, odnosno intervjua sa dionicima, e, mi smo e, zabilježili vrlo otvoren entuzijastični stav prema novim tehnologijama, a tu evo možete vidjeti citat e, Simonsa koji kaže da je za ljude sa invaliditetom internet i tehnologije su dakle još bitni nego, nego za zdrave ljude, ljude koji nemaju invaliditet. Također mi smo zabilježili razloge, e, odnosno dobili e, rezultate koji se tiču razloga e, za nekorištenje potpornih tehnologija. Dakle, ljudi koji ih ne koriste dobivaju podršku od drugih ljudi, zatim ljudi koji imaju problema sa sluhom i vidom, kažu da neke od potpornih tehnologija nisu zadovoljavajuće za njih, da im ne pomažu. A što se tiče poremeća autističkog spektra, imamo premalo informacija o ovim tehnologijama. Dakle, da sažmemo, moramo se koncentrirati na e, razvoj ovih tehnologija, korištenju e, novih e, dakle, dizajna novih tehnologija, ali također i podizanju svijesti oko potpornih tehnologija. Postoji Dakle, postoje razni faktori kao nedostatak informacija, međutim i kriterij e, dobi ljudi koji su starija, koji imaju e, održan invaliditet, e, se teže privikavaju na nove tehnologije od mladih ljudi. Također, Rajke iz Europske unije Europskog održanja gluhih je naveo da potporne tehnologije moraju dakle biti dio e, svakodnevnog života e, ljudi s invaliditetom. Također smo e, govorili o preprekama koje se tiču socijalizacije. Mi smo upitali ljude s kojim preprekama se suočavaju u svom svakodnevnom životu i razlozi, odnosno te prepreke su bile e, vrlo različite. Za slijepe postoje fizičke e, prepreke koje su vrlo relevantne za njih još uvijek u usporedbi s ljudima koji e, su gluhi. Za njih je najveća prepreka komunikacija, dakle koja je vrlo relevantna prepreka ovdje, a za ljude sa poremećima autističkog spektra. Tu se najviše radi o socijalnim preprekama s kojima se oni suočavaju. Ono što je bilo zapravo e, upadljivo što se tiče ovih rezultata jest koliko su visoke te komunikacijske prepreke za sve tri skupine. Sada nešto o preprekama u društvu. E, postoje tri područja. E, nezavisan, odnosno autonoman život, edukacija i zapošljavanje. Kad govorimo o samostalnom životu, E, tu postoje različite e, vrste prepreka, na primjer osobe koje imaju problema s vidom, imaju e, problema sa integracijom u društvo, na primjer sudjelovanje u socijalnim medijima, može predstaviti problem, zatim kad govorimo o interakciji ljudi sa poremećama autističkog spektra, odnosno e, sada govorimo o ljudima koji imaju koji imaju e, poremećaje vida. Bitno je, opet citiramo Samana da se tehnologije koncentriraju na nezavisnost, dakle da se može živjeti samostalan život i te e, potporne tehnologije mogu zaista pomoći u E, takvom individualnom nezavisnom življenju. Kada govorimo o edukaciji, odnosno obrazovanju, postoje dva relevantna područja za ljude s invaliditetom. Naravno, e, ti ljudi trebaju posebna pomagala koja će biti integrirana u e, njihovo obrazovanje. To su vrlo konkretna pomagala. Međutim, također i adekvatna razina e, obrazovanja je važna za njih kako bi mogli odlučiti sami koje tehnologije e, su za njih e, potrebne. Također oni moraju učiti kako se nositi sa izazovima koji se tiču na primjer na koji se tiču, na primjer, zaštite podataka i drugih stvari. Dakle, bitno naučiti kako koristiti ove tehnologije. Još jedno područje, područje profesionalaca, Dakle, ovdje smo dobili rezultate koji su nam rekli da nema dovoljno službenih certifikata e, u Europi kako bi se bavili određenim profesijama. Dakle, ljudi moraju e, dobivati te certifikate u SAD-u. A također e, u nekim profesijama koji se tiču zdravstva tehnologije moraju biti uključene u obuku i također možda e, neke nove profesije, profesije koje e, bi se bavile baš potpornim tehnologijama bi mogle biti relevantne u ovom području kada govorimo dakle o medicini i o zdravstvu. Zadnja točka tiče se javnog sektora e, gdje je također potrebna obuka ljudi s invaliditetom. Jorali Baranže iz udruge za autiste, Europske udruge za autiste, također je ovo jako zanimljivo pisala da svi državni službenici, policija, profesori e, širom diljem društva moraju biti obučeni kako bi mogli prepoznati autizam i znati kako komunicirati s ljudima s autizmom jer na primjer unutar policijskih snaga vrlo je veliki problem ako e, policijski službenici ne znaju kako se tretirati osobe s autizmom. Kada govorimo o zapošljavanju, to je primječeno da je e, područje koje je najproblematičnije u nekoj E, mjeri, zato što tu postoje zapravo velike prepreke i e, jako se, recimo kad se govori o zapošljavanju, za, tu u velikoj mjeri ovisi o volji e, određene tvrtke kako će i koliko ljudi zaposliti i tu smo uključili termin reasonable accommodation koji se nalazi u novoj konvenciji. Ta reasonable accommodation, odnosno prihvatljivo e, prihvatljiv smještaj može pomoći ljudima sa e, autističkim poremećajima i može, poremećajima i može im pomoći da budu integrirani na tržište rada pomoću različitih e, aplikacija, na primjer kroz pristup internetskih tehnologija ili znakovnim, kroz znakovni jezik za gluhe odnosno osobe sa poremećajima sluha, a za e, također osobe sa autizmom. Željela bih e, citirati e, gospođu Kirinkon, koji, odnosno gospodina koji je rekao nešto o uvećanoj stvarnosti i koji je rekao da je bitno razumjeti kako funkcionira e, svijet, kako funkcionira vaše radno mjesto. Dakle, kao u igrici možete e, kroz ove uređaje doći na posao i možete zapravo e, simulirati svoje radne zadatke unaprijed tako da se pripremite prije nego što zapravo dođete na posao jer je socijalna interakcija zaista zapravo jako teška za ljude sa autističkim poremećima i zato bi ova uvećana stvarnost bila za njih jako dobra. E, na zadnjem mjestu su zakoni, odnosno reguliranje. Mm, upitali smo ljude koliko su zadovoljni sa postojećim zakonima koji se tiču invaliditeta. ljudi koji imaju problema sa vidom i sluhom su uglavnom e, zadovoljni sa zakonima u njihovim zemljama. Međutim, e, u području poremeću autističkog spektra e, ljudi su puno manje zadovoljni sa postojećim zakonima mogući razlog bi bio taj da zapravo nema dovoljno zakona dakle za ljude koji imaju poremećaj autističkog spektra i e, tu se radi dakle o izazovima s kojima se suočava, suočava, suočavaju donositelji zakona. E, naravno, e, zakon o dostupnosti, Europski zakon o dostupnosti mora biti dalje razvijen i to će donositi dalje izazove, posebice konkretnih izazova koji se tiču ljudi koji imaju problem s kognitivnim sposobnostima, također i kad govorimo o medicinskim pomagalima, jer e, to su e, područja u koja se vrlo, mnogo mora ulagati, dakle koja su skupa i bitno je koncentrirati se na ciklus inovacija, a stručnjaci e, poput gospodina Albrehta iz Hanoverske kog medicinskog sveučilišta je rekao da su e, zakoni prekonzervativni i da zapravo e, se ne dotiču nove tehnologije i e, ne poštuju na neki način novu vrstu tehnologije. Čuli smo da postoji prijedlog da se za potpune tehnologije započne sa novim, novim područjem zakona, novim zakonima kako bi se izbjegli ovi konzervativni zakoni i kako bi se riješili navedeni problemi. Sada bih željela zaključiti e, sa budućim pitanjima e, i izazovima koji se tiču potpornih tehnologija. Ovdje evo sam postavila niz pitanja. Kada govorimo o području e, potpornih tehnologija, ono što je vrlo očito da je autonomija veliki prioritet, dakle autonomija, nezavisnost osoba s invaliditetom koja se postiže kroz potporne tehnologije. Međutim, tu moramo zaista razmisliti e, koja je pozadina e, odnosno koje su negativne strane ove autonomije što bi mogla biti nedostatak socijalne integracije, odnosno socijalna izolacija i druga pitanja ali tu se postavljaju i nova pitanja, neka druga pitanja kao što na primjer e, suče, odnosno povezanost ljudi i tehnologija. Druga stvar, odnosno drugo pitanje tiče se novih tehnologija koje se temelje na povezanosti sa ljudskim tijelom i koje zaista dovode u pitanje neke etičke implikacije i e, dovode u pitanje ono što mi smatramo normalnim. E, tu govorimo o tehnologijama uvećanja realnosti i zapravo e, na primjer kad govorimo o bioničkim okom i se moramo zapitati što mi zaista vidimo s ovom vrstom oka, da li je to zaista istina, da li je to realnost, modificirana realnost. Dakle, tu postoji mnogo etičkih pitanja s kojima smo suočeni. Također postoji strategija odustajanja od takvih E, tehnologija koje je važno pitanje za ljude s invaliditetom. Treće pitanje koje želim spomenuti e, jest da li možemo vidjeti potporne tehnologije više kao e, sociotehnički sustav posebice kad govorimo o integraciji u društvu, ali najprije u području zdravlja. Postoje e, razni trendovi, ali najvažniji trend ovdje, e, dakle postoji high-tech e, pomagala, low-tech pomagala, međutim, međutim sredina je nešto što je, odnosno medium tech pomagala je nešto na što je trenutno, na čemu je trenutno fokus. Jer već postoji vrlo veliki raspon tih tehnologija, ali nije jasno do koje mjere su integrirani u sustav. Još jedno pitanje koje je zapravo zahtjev koji e, za, za tim da jedna, jedno pomagalo odgovara svima. Da li je to dobro? To se tiče tehničkih rješenja e, državama članicama na nacionalnim razinama, ali ovdje je potrebno, potrebna velika doza fleksibilnosti. Često je teško donijeti mm, dobre rješenja, e, dakle dobro je podizati svijest e, o tome, međutim kada govorimo o populaciji koja sve više stari, tu moramo biti vrlo oprezni e, pri korištenju ovakvih potpornih tehnologija. A kao zadnje pitanje željela bih adresirati društvenu ulogu potpornih tehnologija. Naravno, ove tehnologije imaju određenu ulogu za osobe s invaliditetom, međutim ono što je važnije su prepreke koje se tiču stavova, društvene prepreke. E, ljudi sa invaliditetom se često susreću sa e, tim problemima. E, dakle, kako otvorenija društva bi mogla riješiti te prepreke, odnosno ukloniti ih, E, ali evo to predstavlja izazov još uvijek. Sada vam želim zahvaliti na pozornosti i e, reći da je ovo jedna evo, prezentacija naših trenutnih rezultata. U siječnju ćemo imati više rezultata, imat ćemo e, jedan sastanak i radionicu u Briselu gdje ćemo pozvati stručnjake koji će predstavljati teme za razvoj budućeg scenarija koji će se ticati potpornih tehnologija, te ćemo u suradnji sa uredom stoje e, proizvesti, odnosno kreirati jedan video koji će govoriti o, jedan filmić koji će govoriti o svim e, pogođenim skupinama osoba s invaliditetom. Dakle, zahvaljujem i evo mi, ja i moji kolegi i kolegice smo dostupni za daljnja pitanja. Hvala vam. Um, Hvala lijepa, gospođo doktor Nirling, na prezentaciji. Ja bih željela pozdraviti i našeg predsjednika Paula Ribiga, koji će nakon ove točke i nakon pitanja odgovora preuzeti predsjedanje. Ova izuzetna studija e, koji su... Da li imamo pitanja od članova odbora stova? Gospodin Albrecht, izvolite. Hvala vam lijepo na prvom mjestu na ovoj prezentaciji. Ja mislim da je zaista interesantna studija koja eh, će mi omogućiti da na neki način dobijem ukupnu sliku svega onoga što se odvija. Mene bi zanimao jedan dio koji se tiče eh, samo kraja prezentacije, a to je a to je regulatorna strana cijele priče vezano uz nove tehnologije, i potporne tehnologije gdje gdje citirate i kažete da previše različitosti u regulativama i da je previše tu prepreka za inovacije na tom polju i da bi tu trebao biti jedan standardizirani pristup prema novim tehnologijama i potpornim tehnologijama. Da li je postoji baš neko specifično područje gdje je to uočljivo? Da li se vode rasprave o mogućim e, eventualnim boljim poboljšanju same regulative na ovom polju? Hvala vam lijepa na ovom pitanju. E, ovaj citat se zapravo odnosio na e, medicinske aplikacije kao računalne aplikacije. Ako želite razviti e, ovakvu aplikaciju, ona mora ići kroz kompliciran postupak, kroz uredbu o medicinskim pomagalima. To je jedan izuzetno dugačak proces, a možda i sama aplikacija za staris dok sve prođe. Međutim, ta aplikacija je jako korisna samim liječnicima, E, dakle, naravno da upravo zbog e, zaštite podataka i privatnosti, zaštite privatnosti, ova aplikacija je jako važna. Jako je teško to provući kroz same uredbe. To je jedan segment a drugi segment e, jest e, da se možda pristupa konzervativno prema svim ovim tehnologijama. E, postoje nastojanja da se ovo promijeni i da se napravi uredba E, za e, same potporne tehnologije. Svjetska zdravstvena organizacija i njihovi stručnjaci su nam kazali da imamo ovu dvostruko gledanje. S jedne strane medicinska pomagala, ali isto tako imate moderne tehnologije, ziri kao primjer, kao jedan potporna tehnologija za e, slijepe uloze. Ona je potporna tehnologija, a nije medicinsko pomagalo. Ali ako je medicinska e, na neki način pomagalo, onda možete dobiti refundaciju samih sredstava. Zaista je ideja da se zaobiđe vrlo često ovakve različite regulative i različito imenovanje samih tehnologija. Hvala lijepo. Da li imamo još gospodin Košan? Puno vam hvala što ste mi dali riječ i hvala na ovoj prezentaciji. Imam tri pitanja. Nisam siguran da ću dobiti potpun odgovor, no mislim da je važno da uputimo na ovaj problem. Ovaj zakonski paket o kojem govorimo je jedan od najvećih izazova za nas i e, problematična je regulativa, odnosno na koji način možemo najbolje regulirati spomenuta pitanja. Jedno od rješenja bi bilo da točno opišemo kako potporna tehnologija, kako ju možemo ostvariti, određenu potpornu tehnologiju. Ima puno predloga od različitih organizacija da možda ne bismo trebali sasvim točno opisati ove tehnologije, već se treba usredotočiti na njihove funkcije. Dakle, kakve karakteristike ove tehnologije imaju. I važno je e, vidjeti u kojem području se primjenjuju. Drugo pitanje je, e, pitanje je usporedba država unutar Europske unije. Države imaju različite mogućnosti, različiti su uvjeti, a to ima velikog utjecaja na potporne tehnologije. Primjerice, slučaj Švedske i slučaj Mađarske. Ekonomski uvjeti su vrlo različiti, pa me zanima koliko ekonomski uvjeti utječu na potporne tehnologije, a treće pitanje, situacija u Sjedinjenim američkim državama. U SAD-u su potporne tehnologije vrlo raširene. Ne znam jeste li se pozabavili pitanjem kakva, regula, kakva je tamo regulativa, koji zakoni se primjenjuju. Ili se bavite samo potpornim tehnologijama u Europi. Puno hvala. Um, and, uh, one... I još jedno pitanje koje bi naš predsjednik uputio, onda vaše odgovore. Gospodin Ribik. Puno vam hvala. Ispričavam se što sam zakasnio, no imali smo intervju za televiziju. Mislim da je komunikacija od odlučujuće uloge i imamo sada kandidata u Europskom parlamentu koji sam e, koristi jezik ih, pa se postavlja pitanje kako potporne tehnologije mogu pružiti podršku. Primjerice, E, imamo prikazivanje proizvoda na Google, dakle tu se slikovnim jezikom e, jako dobro koristimo i taj slikovni jezik e, je nešto što nam pomaže da dobro komuniciramo. Vidjeli smo da izbjeglice koje su došle iz Afrike, da oni svi koriste svoje iPhone-ove i da koriste znakovni jezik Dakle, to je jedan novi jezik koji u slikama izražava ono što mi e, smatramo uobičajenim jezikom. Hvala vam lijepa, a sada vaši odgovori. Ja bih želio započeti sa trećim pitanjem koje je postavio gospodin Koša. Treće pitanje, a onda bih e, Također žele dati riječi svojim kolegama koji će odgovoriti na druga postavljena pitanja. Vi ste postavili pitanje mm, vezano uz SAD i situaciju tamo. Naravno, kada pogledamo, mi smo gledali izvan Europe, gledali smo i što se događa u SAD-u, u jednom ekstremu, a isto tako i u državama u razvoju kao jedan drugi ekstrem. Naravno, u razvijenim državama postoje različiti problemi koji se tiču upravo same potporne tehnologije, kao i u Europi. Međutim, i u SAD-u imamo dobrih primjera o tome koji dovoljno slikovito pokazuju kako e, ova točka 508, dakle jedan sličan zakon kao što je zakon koji se pokušava ustoličiti u Europi, te isto tako imate primjere e, dakle, profesionalnih e, e, potpornih tehnologa koji koriste kao stručnjaci ovakvu tehnologiju i koji mogu asistirati pri korištenju ovakvih tehnologije. I to je izuzetno relevantno i za nas kao ideja onoga što se događa na tržištu SAD-u, ali isto tako kada smo pogledali što se na neki način usporedbe između SAD-a i Europe da vidimo kakva bi to studija bila koja bi u konačnici donijela i rezultate u potpornim tehnologijama kada kompariramo ova dva tržišta. Također govorite o novim tehnologijama i o novim e, slikovnim jezicima. Naravno da su to e, novi izazovi u digitalnom svijetu, ali morate biti oprezni da zaista dosegnete sve one skupine koje su invalidne skupine, recimo e, gluhi, e, isto tako i svi oni e, koji se nalaze u poremećajima fizičkog spektra, moglo bi biti jako teško usporediti sa onima koji imaju dakle slijepi ili slabovine osobe koje ne mogu se koristiti slikovim jezikom. Naravno, sve je to skupa dosta izazovno kada je riječ o različitostima samih invalidnosti. Sada bih htjela riječ eh, svojim kolegama koji će odgovoriti na druga pitanja, kada je riječ o regulatornim pitanjima. Hvala vam lijepa na postavljenim pitanjima. Eh, mišljenja sam da bih eh, se usredotočila na drugo pitanje koje gospodin Koša postavio, a to je procena samih situacija u samim državama. E, uopće je teško uspoređivati i one četiri države koje smo mi analizirali, zapravo smo htjeli samo reprezentirati e, Europu kroz ove četiri e, države. Ali jedna stvar je zaista jako važna. Identificirali smo da ne postoje identifikatore u samim državama. Što znači da ako imamo konvenciju jedinih naroda i ako želimo e, shvatiti u kojem obimu je ta konvencija na neki način imala utjecaja na lokalnu regulativu, ta da smo e, mogli promatrati to na državnoj razini, ali ako smo htjeli usporediti između država, to je bilo jako teško. Postoje neki indikatori koji se mogu uspoređivati, ali puno više faktora koje ne možemo naprosto uspoređivati. Također, kada smo pokušali analizirati u cjelokupnu sliku u svim državama pokušali smo razumjeti da li postoje neki dobri primjeri iz prakse ili loši primjeri iz prakse koje bi mogli služiti kao jedna mogućnost za poboljšanje u drugim državama. Također, Gospodin Koša je govorio o situaciji u Mađarskoj i Švedskoj. Jako je teško uspoređivati ove dvije države koje su na neki način u cijelosti različite. Međutim, Mađarska kao takva je prikazala jednu izuzetno dobar primjer kad je riječ o antidiskriminatornim aktima. E, oni imaju strategiju e, za autiste. U mnogim državama toga nema i nedostaje. Mađarska je također bila država sa najboljim primjerima e, za pristupačnosti glasičkim mjestima. Portugal s tim u vezi je bilo najlošiji što se tiče uvjeta e, za invalide i njihove mogućnosti pristupu glasačkim mjestima. Što znači da je jako teško uspoređivati države kao takve, ali najteže od svega je zapravo razvoj novih indikatora koji bi nam omogućio dovesti sve povezu vezu sa UN konvencijom i kako bismo u konačnici mogli razumjeti koji su to primjeri iz prakse koji se mogu koristiti i u drugim državama i stvoriti na neki način zajedničku osnovu e, jednog takvog sustava. Nisam stručnjak u ovom području i u području regulatorne naravi kao psihijatar. E, međutim, ja se bavim nekom drugom regulativom. No, Mišljenja sam da postoji jedna vrlo važna točka koju ste vi na samom početku istaknuli, a to je upravo točka koja je važna i koja ima utjecaj na regulatorni okvir, a to je da su potporne tehnologije nisu samo za e, osobe s invaliditetom. U ranim 90. godinama bio sam uključen u etičku procjenu jednog projekta koji se bavio GPS-om za slijepe osobe. Nitko nije mogao tada zamisliti da ova GPS tehnologija bi mogla promijeniti živote na sviju. I to je isto tako jedna potporna tehnologija. Zašto to nije bilo zamislivo? Moramo ići ipak malo dublje u svemu. I moramo vidjeti da tehnologija kao takva, ako dobro promislite, uvijek je potporna u svoj karakteru. Tehnologija upravo jest instrument kojem ljudski rod smišlja i razmišlja kako premostiti svoje fizičke e, na neki način ograničenja. Mi moramo imati te instrumente i moramo imati tehnologiju. Mi smo ograničena bića, u mnogom područjima smo ograničene i prekoračujemo ova ograničenja upravo kroz primjenu tehnologiju. Kada razlikujem između potporne tehnologije i uobičajenu tehnologije, zapravo e, mi činimo e, jednu prosudbu, mi procjenjujemo i kulturnu procjenu zapravo ne radimo e, procjenu tehnološkog karaktera jer ne postoje sa znanstvenog stajališta bilo kakva razlika između samih tehnologija. Jedina istinita razlika je da nešto zovemo da je neko ograničenje normalno, a da neka e, ograničenja su nenormalna. A to su upravo kulturna pitanja, to je procjena i ocjena samog stanja. Danas e, imamo dva paralelna trenda koja su vrlo interesanti, jedan tehnološki i kulturni trend. Kulturni trend ide u smjeru inkluzije integracije svih ljudi. Dakle, ideja e, između invalida i neinvalida, odnosno invalida sa ograničenjima, zapravo se brišu ove granice. tehnologija e, prati ovaj stupanj razvoja i najsuvremenije tehnologije ne možemo e, razlikovati kao potporne ili nepotporne tehnologije. Kolege su dali primjer iz i druge tehnologije ili spomenuto već GPS tehnologija, koji su to trendovi? U budućnosti mi ćemo ići upravo u smjeru jednog tržišta u kojem oba područja će se fuzionirati i spojiti. Vi već možete vidjeti u velikim kompanijama poput Google da zaista se razlikuje e, spram onih malih i srednjih poduzeća e, to je budući problem za same regulatore. Zaista je to jedan dugoročni trend, to nije nešto što će se dogoditi sutra, ali u idućih 30 godina zasigurno hoće. Radikalna promjena na tržištu koju možemo vidjeti koji zaista ima značajan utjecaj na Europu. Za mala i srednja poduzeća potpuno tehnologija je jako važna komponenta. Ako počnemo se baviti time sada, vrlo brzo ćemo moći time i upravljati i to može biti imovinska prednost. Ako ćemo čekati posljednji trenutak, to će biti zaista jako loše za ekonomiju i gospodarstvo u samoj Europi. Upravo to je nešto što bih želio naglasiti. Hvala lijepo, uistinu interesantno sve ovo što ste iznijeli i mi ćemo sve ovo uzeti u obzir kao što ste ispomenuli, ovo tehnologije neće biti samo za invalide i osobe s ograničenjima. GPS e, imamo kontaktne leće koje naravno omogućuju ljudima e, da isto tako mogu sa tim kontaktnim lećima registrirati ono sve što žele vidjeti. Ovo je uistinu jedna interesantna budućnost pred nama i potporna tehnologiju mogu nam dati jedno potpuno drugačije gledanje na svijet a isto tako i 5G e, tehnologija, te isto tako i posebne naočale. Ova studija će se objaviti na našoj web stranici STOA i isto tako ćemo distribuirati ovu studiju unutar parlamenta i izvan parlamenta. E, radionica koja će se baviti e, budućnosti same potporne tehnologije koja će se dogoditi dakle unutar samog ovog e, studije, to će biti 31. siječnja 2017. u Brislu. Članovi panela će dobiti pozivnicu tijekom idućeg tjedna i nadamo se da će u ovom interaktivnoj radionici sudjelovati što više sudionika. Hvala vam lijepa. A sada dajem riječ e, našem predsjedniku Paolo Rubiku kako bi nastavio ovaj sastanak temeljem utvrđenog dnevnog reda. Hvala lijepa. Evo sada prelazimo na točku dnevnog reda broj četiri. E, postojeći i novi projekti stoje. Administrator Teo Kara Piperis. Teo, izvoli. Hvala gospodine predsjedniče. Ja bih e, želio izvijestiti članove da gospođa Rozije, Virginie Jozier, koja je članica parlamenta i članica sto planetal, i prihvatila e, da bude vodeća članica panela vezano uz kibernetičku sigurnost te bih isto tako želio uz dopuštenje predsjednika da damo riječ Lije van Honcel koja je na čelu e, dakle, službe za znanstveno E, predviđanje i koje isto tako nam može dati neke dodatne detalje. Hvala vam lijepa. Na prvom mjestu što se tiče projekta robotike, kao što smo kazali kada smo započeli sa ovim projektom i sa, e, dakle, sa samim znanstvenim predviđanjem, mi smo htjeli imati vizualizacijski instrument kako bismo omogućili e, pristup svim detaljima i svim dokumentima i to je nešto što je jako važno i za nas e, unutar ovog skupa. E, jedan bazirani instrument e, koji je razvijen za sve čitatelje kroz sve informacije koje smatraju e, važnima, a da ne moraju pri tome se fokusirati na sve ostale detalje, već samo ono što ih interesira. Ova aplikacija će biti na raspolaganju do kraja siječnja 2017. godine. Isto tako želim kazati Kolegica nije ovdje, ali izvješće koje se tiče e, paralelno sa našom studijom i koje se koristile većim brojem elemenata, e, bit će na glasovanju odbora Juri 11. 12. siječnja, dakle prije no što ćemo imati ovaj vizualizacijski instrument. Onda imamo dakle izvješće o preciznoj poljoprivredi koje predstavljanja u listopadu ove godine. E, sada se vrše završne, dakle, uredničke izmjene. Nadamo se da ćemo biti gotovi prije e, božićnog e, dopusta, a zadnji sastanak je u ponedjeljak možda bi to bio čak i jedan lijepi poklon za novu godinu kako bismo i ovo mogli objaviti na webu i imat ćemo titlovanje na svim europskim jezicima. Također još jedna točka sada kada već imamo e, neko iskustvo vezano s dva projekta i koji su završeni i vezano uz potporne tehnologije koji isto tako spada u skupinu znanstvenih e, predvidivih projekata i sada kada na neki način procjenjujemo i želimo svakako isto tako sve one buduće e, razvojne mogućnosti svih projekata stoje uključiti te kako bismo omogućili na neki način učinkovito prezentirali ove i buduće projekte i kada je riječ e, o svim tehnološkim znanstvenim pitanjima. I mi smo upravo na neki način sve ove opcije želili da budu dovršene u procesu do e, ožujka 2017. godine. Da li neke članova žele uzeti riječ ili postaviti pitanje? E, ako tome nije tako, onda će se ovaj projekt e, implementirati i dalje kao što je opisano. Isto tako, želim e, predstaviti u predsjedništva stoje da isto tako imamo jedno horizontalno skeniranje tehnoloških znanstvenih trendova, a koje bi mogli imati implikatorni efekt na europske politike i koje bi isto tako mogao biti potpora, te isto tako usmjeravanje e, sto panela u 2017. godini, prije svega kada je riječ o prioritetnim temama za aktivnosti stoje. Interne studije vezano u specifični razvoj, te isto tako i e, genetsko editiranje, te isto tako pitanje pitanje etičkog, pravnog i političkog karaktera. Da li imamo pitanja vezano uz ova dva projekta? Ako tome nije tako, onda bismo i ove točke uzeli i uključili u naš rad. Peta točka dnevnog reda stoa radionica vezano uz jezičnu ravnopravnost u digitalno doba koje će se održati 10. siječnja 2017. godine u zgradi Europskog parlamenta u Briselu. To će biti u dva sata. Evšen, da li želiš e, kazati nešto ili Zolt? Hvala lijepo. Što se tiče samih e, priprema ove radionice, e, sam program imate u vašoj dokumentaciji i sve ide po predviđenom redu. 10. siječnja 2017. godine bit će naš prva velika radionica u 2017. godine. Sve ovo će se odvijati u prostoriji PHS 07C 50 na sedmom katu ova radionica, kao što je već i najavljeno, imamo četiri vrhunska stručnjaka koji će govoriti o samoj jezičnoj ravnopravnosti u digitalno doba, koje će analizirati isto tako izazove multilingualne Europe, te isto tako i e, prekoračivanje jezičnih barijera u stvaranju stvarnog jedinstvenog digitalnog tržišta, te ćemo dobiti isto tako uvode o sadašnjim i budućim trendovima e, jezičnih tehnologija te isto tako ne samo tehnološka strana je uključena, već i gospodarska strana, jer će govoriti i o samim gospodarskom značenju jezične tehnologije, jer ukoliko nemamo e, uravnoteženu e, tehnološku potporu evropskih jezika, tada je ne možemo imati ni kao socijalnu implikaciju. Znamo da imamo veliki broj jezika i znamo da je to jedan od faktora zbog čega jedinstveno digitalno tržište ne može još uvijek e, se ustoličiti. Što se tiče uključenih članova i pozvanih stručnjaka, e, to su e, Algerda Suadargas, e, zastupniku parlamenta koji je predložio ovu studiju pozvao je na ručak, dakle 10. siječnja 2016. 17. godine i dobit ćete svi pozivnice za ovaj ručak. Ono što sam isto tako vidio iz E, interesa već u samoj pripremnoj fazi ove radionice zaista je ogroman interes, već imamo e, pet članova koji su se javili za sam poster program. Hvala vam lijepa. Želi li netko nešto dodati? Dakle, e, htio bih tada objaviti da ćemo nastaviti sa pripremama. A sada krećemo na na sljedeću točku dnevnog reda. To je e, konferencija o bioetici. E, izvjestiteljica je gospođa Marijana Petir, ona je e, odgovorna, ali evo ovdje imamo gospodina Kritikosa, želite li nešto reći? Evo molim vas, objasnite o čemu se radi. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Ove radionicu je predložila gospođa Petir, koja je članica panela E, i pripreme trenutno e, traju sa našim kolegama e, Kuljanić i Kritikos, a naslov radionice trenutno jest etički i socijalni izazovi poljoprivrednih tehnologija Bete koji donositelje odluka, to je sve povezano sa novim tehnologijama i radionica će sadržavati iz nacrta programa koji su članovi zaprimili dva dijela. Jedan dio tiče se studija slučaja E, to će biti dvije prezentacije, jedna o sintetičkoj biologiji, druga o genetičkom inženjeringu, a tada ćemo imati prezentacije o nesigurnosti i kompleksnosti etičkim pitanjima koja su povezana s donošenjem politika. To će se odviti 25. januara e, u e, prostoriji PHS 7C50 u Briselu. Hvala vam lijepa. Dakle, da, tu se također odvilo vrlo mnogo aktivnosti. A naravno, bitni su dokazi u donošenju odluka, a je tu e, vrlo važno. Dakle, nama je bitno da pokažemo opcije, odnosno mogućnosti koje su moguće, koji su moguće koristi i e, rizici. E, dakle, to je vrlo važna aktivnost za naše odbore kako bi oni mogli donijeti dobru odluku. Ako ovdje nema nikakvih komentara, tada će radionica biti nas, organizirana kao što smo već rekli. A sad idemo na sljedeću točku dnevnog reda, to je prijedlog za radionicu o blokovnom lancu, odnosno distribuiranoj pa-, bazi podataka. To će gospodin Filip Buše i gospođa Eva Kajli predstaviti. Eva, možeš li nam predstaviti kratko ovaj prijedlog? Hvala, gospodine predsjedatelju. Dakle, ovdje radimo o tehnološkom blokovnom lancu koji e, također je od većeg interesa u zajednici E, imamo vrlo nekoliko razina, imamo dva prijedloga koji govore o prilikama i izazovima koji se tiču blokovnog lanca. Ja sam predložila dakle, radionicu o revoluciji blokovnog lanca kao promjeni paradigme i promjenama vrijednosti u socijalnoj interakciji javnoj administraciji. Također E, postoji prijedlog gospodina Jakova Vajsagera koji predlaže organizaciju u suradnji s Europskom komisijom e, koja bi se e, radila o demistificiranju blokovnog lanca u području usluga. Mislim da možemo imati obje radionice, imamo blokovne lance za energiju, za virtualne valute i za bilo što. Mislim da će to biti vrlo interesantno i zahvaljujem evo, gospodinu Vaučeru koji radi, ba, koji radi s nama na tome. Hvala, ima li ikakvih pitanja? Ako nema, možemo prijeći E, da, možemo, e, predlažem da e, odobrimo prijedlog gospođe Kajli. I također, evo, gospodin Temperanov želi nešto dodati, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Nažalost, E, ovaj panel e, sastoji 23 člana, e, odnosno članice i nema vrlo mnogo ljudi koji tu sudjeluju. Zato mi moramo zapravo se zauzeti. Ja na sve, po, sve pozivam da se sve više zalažemo, da se uključimo u širenje informacija. Neki zastupnici vjerojatno nisu ni informirani. Dakle, ja sam uvjeren da od svih članova u Europskom parlamentu e, nema samo tako mali broj interesa ove stvari. Zato sam tu optimist. Također, ja ću u veljači e, završiti svoj mandat. međutim želim nastaviti sa svojim aktivnostima, posjećivati dalje panel Stojem, međutim ne želim da ja budem jedini e, u svojim obvezama koje će dakle nastaviti. Dakle, dajmo važnost koju zaslužuju ove teme i evo ga, e, tijekom ovih božićnih praznika razmislimo o tome kako ćemo započeti sa 2017. godinom i pokušati uključiti što više kolega i kolegica u parlamentu. Hvala. Hvala vam lijepa. Da, mislim da ste zaista u pravu. Ja sam također govorio o nečemu što možemo poboljšati. Mislim da na prvom mjestu bismo trebali e, zapitati ljude koji su imenovani za članove stoje imaju li e, već predviđene vremenske okvire u kojima će se baviti tim aktivnostima. Mislim da što se tiče mjesta sastanka ovdje imamo najbolje uvjete. Evo, u ovoj prostori Naravno, događa se u isto vrijeme kao i plenarno zasjedanje, ima mnogo drugih aktivnosti koje su važne. Međutim, mislim da ako odbori e, imenuju mnogo drugih, odnosno nominiraju za ovaj odbor mnogo drugih članova i članica, trebali bismo se saložiti za to da ovdje budu oni, odnosno da budu nominirani oni članovi i članice koji mogu ovdje biti prisutni u vrijeme našeg sastanka. Jer ako nominirani kandidati imaju druge interese koji su im važni, naravno da će onda oni sudjelovati na drugim sastancima. Mi smo to već iskusili na sastancima u Briselu gdje je situacija bila i mnogo gora e, nego ovdje što se tiče sudjelovanja članova i članica. Dakle, zahvaljujem vam na ovom pristupu, ovo je vrlo važan pristup i E, želim bih zamoliti sve e, da rade na poboljšanju. Moj prijedlog je evo taj, budući da smo ovdje u Strasburu i tu postoji mnogo znanstvenih sveučilišta, da budemo otvoreni za javnost. Naravno, već je mnogo informacija dostupno online, e, mnogi kolege i kolegice sjede u uredima, dionici gledaju na televiziji, građani, ima mnogo i naravno znanstvenika koji su uključeni, ali bila bi dobra ideja e, pozvati ljude e, kao na primjer danas koji će sudjelovati za koje znamo da su zainteresirani, da bismo ih možda mogli aktivno zamoliti da dovedu stručnjake sa sobom posebice ako oni imaju priliku doći e, i zaista uključiti se u naš rad. Hvala vam lijepa dakle na vašem komentaru. Sljedeće, točka 5.5, prijedlog za radionicu koja će raditi o revoluciji nosivih uređaja, kako pametni, povezani nosivi uređaji e, mogu promijeniti naše živote. Dakle, Filip treba reći nešto o tome što se može dogoditi, kako se to može, ti uređaji mogu implementirati, ugraditi e, na naša tijela i e, tako dalje. U redu, hvala. 2015. bilo je izvješće o tehnologijama o deset tehnologija koje mogu promijeniti naše živote, a tehnologija nosivih uređaja je jedan od nadolazećih trendova koji e, zaista može transformirati e, dnevni život, svakodnevni život naših građana. Prijedlog se koncentrira na izazove i mogućnosti koji su povezani sa nosivim uređajima. Prijedlog je e, E, rješavati te izazove koje postavljaju, postavlja ova vrsta tehnologije. A tu se radi o neposrednim politikama i e, zakonodavnim inicijativama koje su potrebne kako bi se e, dala podrška razvoju jake industrije i tržišta takve tehnologije u Europi u skladu sa vrijednostima građana i odgovorima na njihove brige. prijedlog također naglašava kako Europski parlament može imati vrlo veliku ulogu u e, doprinosu ovim politikama i regulatornom okviru za uklanjanje prepreka koji se tiču ove teme. Da, hvala vam lijepa. E, ima li kakvih komentara? Ako nema komentara, e, prigovora, tada ćemo organizirati u radovnicu kao što je to opisano. Sada se prelazimo na točku dnevnog reda 5.6, prijedlog za radionicu o e, budućnosti znanosti kroz angažman, odnosno uključenje građana. Filipe, možete li nam reći nešto više i o ovome? Da, evo postoji jedan bottom-up e, pristup, pristup od dakle, prema vrhu. E, opet postoji potreba za odgovore na društvene e, izazove. Međutim, što se tiče horizonta horizonta 2020, još uvijek nedostaje takva vrsta pristupa kako bi se definirala područja istraživanja te radni programi koji zapravo uzimaju u obzir zabrinutost europskih građana. E, tu surađujemo sa e, TASVIS, e, dakle švicarskim panelom koji participira u europskom projektu koji će nam pomoći kako bismo formili ovaj program koji okvirni program za istraživanje razvoj i inovacije koji se zove FP9, a zapravo ovaj prijedlog za ovu radionicu će biti organiziran u suradnji sa svis kako bi se raspravljalo o izazovima vezanim uz ova pitanja. Ako nema komentara, onda možemo prijeći na... Dakle, organizirat će se ovaj događaj, radionica kao što je to e, opisano. Tada krećemo na sljedeću točku dnevnog reda. To su zdravstveni sustavi za budućnost. Đanuka koja nije ovdje, pa Teo, možete li nam vi reći nešto više o ovome? Hvala gospodine predsjedatelju. E, sa globalnom ekonomskom financijskom krizom kroz koju smo prošli, pitanje održivosti zdravstvenih sustava u različitim zemljama je e, vrlo prisutno i zapravo ulaganja u javno zdravlje su postala učinkovitija i E, zanimljivo je zapravo da sve to e, u situaciji u kojem problemi iz zdravstvenih sustava se zaista razlikuju od jedne države članice do druge. Međutim, većine država članica imaju e, većinu zajedničkih problema kao pretilost, kronične bolesti i pitanja mentalnog zdravlja. Mnogo ovih zemalja su uključila inovativna rješenja, pokušavaju primijeniti nova rješenja u organizaciji svojih zdravstvenih sustava. Sto je organizirala već mnoge radionice koje se tiču pitanja zdravlja, ali niti jedna radionica nije bila e, koncentrirana na ovu vrstu inovacije organizacije kako bi zdravstveni sustavi postali održivi. U e, radnom programu za 2016-2017 u sklopu Horizonta 2020 ima mnogo tema koji su posebno orijentirani na zdravstvene sustave, odnosno na otpornost tih sustava. Dakle, ova radionica će nam dati mogućnost da učimo jedni od drugih, e, e, da dijelimo iskustva različitih zemalja, da kapitaliziramo postojeći know-how, odnosno znanje i da nađemo, iznađemo načine za poboljšanje inovacija i e, uključimo se u aktivnosti koje će učiniti ove sustave održivima. Hvala, hvala i vama. Ako nema komentara, prigovora, tada će taj e, događaj radionica biti organizirana. Sada dolazimo do 5.8, e, e, odnosno krećemo na točku 5G, prilike, izazovi za socioekonomsku promjenu paradigme. Teo, možete li nam reći nešto više o tome? Hvala. peta generacija telekomunikacijskih sustava, odnosno 5G, će biti najkritičniji e, e blok našeg digitalnog društva u sljedećem desetljeću. To će biti prva instanca, 5G će biti prva instanca koja zaista e, povezuje e, mreže gdje će bežična komunikacija biti korištena kako bi išli prema budućnosti mrežnog društva uključenje 5G u Europi u industriju, u društvu će se koncentrirati posebice na socioekonomsku komponentu. Rasprava će se fokusirati na e, neposredne politike, inicijative koje su potrebne kako bi e, se pomoglo razvoju ove vrlo jake industrije i kako bi zadržali e, vodeću poziciju Europe u ovom području, a u isto vrijeme uzeli u obzir vrijednosti i zabrinutost europskih građana. Dakle, radionica će se očekuje da će e, doprinijeti znatno politikama i regulatornom okviru i naglasiti e, doprinos Europskog parlamenta ovom aspektu e, ovih tehnologija. U isto vrijeme će odgovoriti na brige i pitanja europskih građana i pomoći podići svijest o ovom novom području. Hvala ti Teo. Ako nema komentara, događaj će biti organiziran. Sistua visit to Institut Pasteur on the 27th of January. Uh, Zatim je posjet Institutu Paste, 27. siječnja 2017. u Parizu. Da, ovo će se raditi u jednom izaslanstvu. mi smo podnijeli zahtjev za autorizaciju. Predsjedništvo je odlučilo da je u redu da stoje ovo izaslanstvo obavi taj posjet, ali taj e, bi, datum bi trebao biti u zelenom tjednu, dakle eksternih aktivnosti, vanjskih aktivnosti. Dakle, 27. siječnja nije stoga moguć datum, morat ćemo naći drugi Um, datum, putovat ćemo iz Brisela u Pariz, posjetit ćemo Institut Pasteur, to je privatna neprofitna organizacija čija misija je spriječiti uh, bolesti, većinom uh, infektivnih bolesti kroz istraživanje, poduku i uh, inicijative javnog zdravstva. Program je još uvijek preliminaran, počet će kasno ujutro i uključivat će sastanke sa članovima odbora, e, upravnog odbora instituta Paster e, također posjet sa istraživačima i posjet, e, razgovor sa istraživačima i posjet muzeju Pasteur. Popodne će članovi odbora moći posjetiti razne odjele, na primjer imunološki odjel, odjel za infekcije, epidemiologiju, za mikrobiologiju, za genom i genetiku, za neuroznanost i parazite, vektore insekte, dakle moći će svako odabrati prema svom vlastitom interesu. E, hvala lijepa. Nastavit ćemo dakle sa ovim prijedlogom. Sada točka 6.2 iz izaslanstva vezano uz AAAS godišnje izvješće Američkog udruženja za napredak u E, znanosti TEO, to je od 17. do 21. veljače u Bostonu. Ovo izaslanstvo je odobreno u dakle, studenom, e, imat ćemo dva e, člana, gospodin Rubik i gospođa Kajri, koja će ići na ovaj sastanak. Sam sastanak će se održati 16. od 16. do 20. veljače u Bostonu, a tema će biti E, potpora, e, dakle, e, samoj, samoj članstvu i imamo jednu paradigmu unutar samog, dakle, sastanka naši članovi će nazočiti na dvajma sesijama, jedan sa Joint Research Centrum, a kada je riječ o znanstvenom doprinosu vezano uz političku informiranost. Gospodin Rbić će sudjelovati u raspravi, a drugi panel će biti e, u organizaciji e, znanstvenog mehanizma za savjetodavne usluge SAM, a tema na kojoj će gospođa Kajli sudjelovati i mehanizam za znanstveno savjetovanje u, u političkim strukturama, e, europske institucije i e, koje će biti nazočne a uključujući među inima i članove JRC-a, te isto tako i neke skupine na visokoj razini. Također poručamo mogućnost e, zajedničkog e, pres točke vezano uz Europsku uniju i sve one politike koje se vode. To je zaista jedno od važnih pitanja koje raspravljamo između američke strane i naše strane. E, sada govorimo za osobnu zavezu u Washingtonu kako bi se organizirane i nekakvi sporedne događanja vezano vezano sudjelovanje u okviru same konferencije i to posjeta akademskim institucijama u i oko Bostona, prije svega kada je riječ o MIT-u i e, Harvardu. Hvala lijepo te. Ako nema komentara, onda ćemo nastaviti prema predloženom e, rasporedu. Božićni poklon sto nas uvijek daruje za Božić, sto je izradio novi newsletter E, mislim da je jako dobro primljeno. Imamo crkvu kod, vi možete staviti to sve skupa na Twitter ili na Facebook e, kako biste dali upravo ove božne e, poklone. Znanje je najbolji poklon koji možete dati. Hvala Teo i njegovom timu koji su zaista izradili ove dokumenti koje je izašao prije Božića. Ako nema pitanja, Prelazimo na osmu točku dnevnog reda, a to je sljedeći sastanak. To će biti 19. siječnja 2017. u 9.30 minuta u istoj prostoriji N1.4. Prezentacija dakle studije novih tehnologija i pristup vezano uz zloupotrebu e, dakle i bolesti povezani sa korištenjem nedozvoljenih sredstava kao što su drugi alkohol. Sve najbolje za Božić, sretna nova godina, uživajte u životu, uživajte u radu, nadam se da ćete svi zdravo vratiti na naš sastanak stole u siječnju iduće godine, zatvaram naš sastanak.